Dear colleagues, it is... Uh, Dragi kolege, vrijeme da počnemo. Zato što imamo jako puno posla danas. I jako puno glasanja. Start if you are ready and... Uh, Možemo početi ako ste spremni. A prije nego što krenemo sa glasanjem, želim pozdraviti E, skupinu posjetitelja iz moje regije. Drago mi je da ste ovdje baš za vrijeme glasanja. Hvala vam. A sada krećemo sa devetom točkom dnevnog reda, dakle to je mandat za trijalog za proračun za 2016. E, godinu. Izvjestitelj je gospodin Lavija we can uh, start and uh, uh, we can start with a vote. Možemo početi sa glasanjem. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 2 u tri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo.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 Amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Approvato. Mhm. Usvaja se. Ja favor. Prelazimo na kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Amandman 7 u tri dijela. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 8, tko je za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste svi glasali? Il voto è chiuso. Glasanje je zatvoreno. Approvato. Usvaja se. Emendamento 10. Amandman broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Od, usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 12 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? No. Jeste li svi glasali? Imamo jednog e, nezavisnog previša. Jeste li sada svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Adottato. Usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada ćemo glasati elektronski o nacrtu mišljenja. Dakle, kako je izmijenjena, glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Imamo adesso il punto 10 per... A sada glasamo o točki broj 10 elektronskim putem. Riječ je o odluci o otvaranju međuinstitucionalnih pregovora u skladu sa člankom 73 o e, hrani i hrani za životinju, za životinje i službenim kontrolama. E, glasanje je otvoreno.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 votare. A sada prelazimo na točku 11. dnevnog reda. Resursna učinkovitost, prijelaz na kružno gospodarstvo. To je izvještaj gospođe Pjetikajnen. Krećemo odmah sa glasanjem o kompromisu broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 1 odbora i e Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 71. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. A sada glasamo o stavku 2. Ali zapravo moramo glasati o amandmanu 78 kolegice Dali. Tko je za? Protiv? Suzdržani odpija se. A sada stavak 2 odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. A sada stavak 3, dio prvi, odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. A sada glasamo o amandmanima 81 i 82 koji su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 84 je povučen, znači 85. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 86. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 87. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 88. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 89 e, kolege Molnara. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Glasat ćemo sada o kompromisu broj šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 12 odbora za zapošljavanje. Tko je za? Protiv? Odbija se. Ne, pardon. Ko se e, suzdržani? Ne, odbija se. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 103. Ne. Glasamo o stavku 14 odbora za zapošljavanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Stavak 3 e, odbora za zapošljavanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 4 odbora MPO. Tko je za? Protiv? Provjera. Avete votato tu Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak 5 odbora za zapošljavanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Stavak 6 odbora za zapošljavanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Stavak 8 odbora za zapošljavanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Glasamo o stavku 9 odbora MPL. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Provjera. Il voto je aperto. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Glasamo o stavku 10 odbora MPL. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 108. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ja bih rekao da je usvojeno, ali provjeriti ćemo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Votiamo adesso l'emendamento. Glasamo o amandmanu 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 112. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 114. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Stavak Osamnaest mišljenja MPL. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Votiamo l'emendamento... Glasamo o amandmanu 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 158. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 159. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 175. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 176. Tko je za? Protiv? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Definitivno je odbijen. Emendamento 177, chi è a favore? 177, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis pro 11, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada glasamo o amandmanu 183. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 184. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Usvaja se, pardon. 194 i 195 su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 196. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis broj 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Sada moramo glasati o stavku 6 odpora ITRE. Prvi dio. Tko je za? Protiv?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 Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 219. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. Amandman 221. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije mi jasno što rade socijalisti. Za. Dobro. Onda se usvaja. Nitko nije... Emendamento 222. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 15. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasamo o amandmanu 228 sa jednim dodatkom. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 234 i amandman 235 su identični. Tko je za?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 Provjeram. Avete votato tutti, voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. 249. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 253. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 254. Glasamo samo o prvom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Drugi dio se ne razmatra. Amandman 251. Ne, pardon, e, kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 251. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 252. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 5 prvi dio prijedloga ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada glasamo o stavku 1, dio prvi odbora za zapošljavanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada glasamo o kompromisu broj 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Odbija se. Amandman 284 kolege Turmesa. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. A sada glasamo o 287. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 292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 Glasamo o amandmanu 296. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Glasamo o amandmanu 297. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 299. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 300. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 303. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 304. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 305. Tko je za? Ne, e, ispričavam se. Moramo glasati o stavku 9 odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 305. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 306. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti il voto è... Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo o stavku 13 odbora za zapošljavanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Stavak 15 odbora MPL. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Stavak 7. Prvi dio odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Stavak 10 odbora ITRA, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak 13, prvi dio odbora ITRE. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Stavak 14, prvi dio odpora ITRE. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 320. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 321. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 322. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 323. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 325. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. A sada glasamo o amandman 320 i 321. E, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 17 odbora ITRE. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 24. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 335. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 336. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 337. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Glasamo o stavku 8 odbora 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 345. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Od... Odbija se? Ne. 345, ponavljamo. Tko je za? Dakle, usvojen je. 72, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 346, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 354 kompatibilan sa kompromisom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Amandman 347. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. 359. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjeram. C'è un SD di troppo. Imamo jednog socijalista previše. Matijas? Jeste li si glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 362 i 463 identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 363. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 366. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 367. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 393. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 375. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 376. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 377. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 378. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 379. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 380. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada prelazimo na Amandman 390. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 391. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 392. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 394. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 395. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 396. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 397 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 307. Jer ne možemo glasati u drugom dijelu jer je prvi odbijen. Znači, amandman 307. Tko je za? Nitko. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći dio stavka 13 odbora ITRE. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 18 odbora ITRE, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Stavak 19 odbora ITRE, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 31, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Votiamo adesso Check. Provjera. Naravno. Provjerit ćemo kompromis 31. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak 16 odbora za zapošljavanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Stavak 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Stavak 11. Pardon, 16 odbora i tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Stavak 11 otpora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 12 odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada ćemo glasati o amandmanu 409. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 410. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se prvi dio stavka 20 odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 11 odbora za zapošljavanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 411. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio stavka 7 odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 412. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 413. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 414. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 415. Tko je za? 15. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 416. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 417. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 32, dio prvi. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 32, drugi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 427. Tko je za? Protiv?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 Amandman 437 kolege Lajnena. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odpija se. 438. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odpija se. 439. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 34. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 444. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 445. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 446. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35. Tko je za? Protiv? Suzdržanim usvaja se. Stavak 7. Odbora za zapošljavanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Prvi dio stavka 21 odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Treći dio stavka 21 odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo o stavku 22 ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 24 odbora ITRE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 456. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 457. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 459. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman? Ne. Kompromis 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 467. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 468. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. 469 i 470. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Amandman 471. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. 472. Tko je za? Protiv? Provjera. Sorry, e, sorry. Stop, stop. Doesn't stop, stop. Apriamo. okay, now we can vote. Sada možemo glasati. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Votiamo l'emendamento 400. Amandman 474. Tko je za? Protiv? Suzdržani Otpija se. 475. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 477. Tko je za? Protiv, suzdržani, odpija se. 476. Tko je za? Protiv, suzdržani, odpija se. Amandman 478. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na amandman 1. Kaputo. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 3, 4, 5 i 6 su identični. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 7. To jest 8. Tko, tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 7, 9 su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 10 i 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 11 i 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. A sada glasamo o amandmanima 23 i 24 identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvajan sam. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvajan se. Amandman 36. Tko je za? Ne, ispričavam se. Moramo glasati o drugom dijelu amandmana 31. Poluči pa Bonafem. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Glasamo o amandmanu 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandmani 37 i 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Il voto è... Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. Amandman 41. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 43. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 44. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 45 i 46. Tko je za? Protiv, Suzdržani usvaja se. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 53. Tko je za? Protiv, suzdržani, pučani, jeste za, usvaja se. 54. Tko je za? Protiv? suzdržanim Usvaja se. 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 61. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 62. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. I sada glasamo o, napokon, o elektronski, o cijelom tekstu. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Provato. Usvaja se. Čestitke izvjestiteljici. Miss Pietikainen. Thank you for your applause. Gospođa Pjeti zahvaljujem na pljesku, međutim željela bih se uistinu zahvaliti svojim izvjestiteljima u Sjeni i svim kolegama koji su e, značajno doprinijeli ovom izvješću i uistinu bili vrlo konstruktivni, iako smo imali određena i velika i mala neslaganja, ali uistinu vam svima zahvaljujem. Sì, you have, you have to learn Italian. <laughs> Moramo naučiti italijanski. Možemo preći na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Glasamo o održivoj gradskoj mobilnosti. Izvjestiteljica je naša kolegica Elnora Evi. Ako ste spremni, možemo krenuti. Započinjemo s kompromisom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 45 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Sad glasamo amandmanu 51. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Sada glasamo kompromisu 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeće je kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67. Garcia Perez. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četiri. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 86. Ulrike Müller, tko je za, protiv, suzdržani, pučani. Usvaja se. Pučani su za. Sljedeće. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. I kompromis 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeće. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani odvija se. Glasamo amandmanu 109. Tko je za, protiv, suzdržani? Možemo li to provjeriti? Avete votato tutti, il voto è chiuso, approvato. Zatvaramo glasanje, to je usvojeno. Kompromis 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 za, protiv, suzdržani, to se odbija. 119 118, oprostite, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11. koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12. koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I završno glasanje. Elektronski otvaramo glasanje.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 Sad možemo glasati. Točka 13 na našem dnevnom redu. Dakle, uporaba hrane za životinje s dodanim ljekovima. Ako ste spremni, možemo započeti i s tim glasanjem. Prvo. Skupno glasanje.

Odbija se. 1, 5, 7, 8 18 1, tko je za, protiv, suzdržani, to se odbija. Sada zajedno 21, 5, 9, 1, 1, 2 73. Tko je za, protiv, suzdržani, to se odbija to se odbija. Kompromis 3, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio amandmana 84, kao jedan dodatni dio, tko je za, sa usmenim amandmanom od strane Aldija. imate nešto protiv e, Aldeja i njihovog usmenog amandmana? Onda ćemo uzeti drugi dio s tim tko je za, protiv, suzdržani. To odbija se. Sedam i šest tko je za, protiv, suzdržani, to se usvaja. Onda zajedno 88 i 94. Zajedno tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, svaja se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržane, usvaja se. Zajedno 97 i 98, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 i 100 koji su isti, dakle tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Skupno glasanje 89 i 90 koje je za, protiv, suzdržani, to odbija se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. Identični 9, 105 i 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 10, 107 i 108 koji su isti, dakle to je amandman 10. Dakle, za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 11, 11, sto 110 su isti, za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sada ćemo glasati o prvom dijelu amandmana 113. E, ovaj drugi dio nije dopustiv. Dakle, za, protiv, suzdržani. Odbija se. Jedan, jedan, četiri za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 115 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 116 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis četiri. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Sad kompromis 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 150 koji je za, protiv, suzdržani, svaja se. Amandman 151 i 246 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 152 amandman plus 247 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 248. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Možemo li to provjeriti? Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Ako su svi glasali, zatvaramo glasanje, usvaja se. 153, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 154, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ispričavam se, to ćemo provjeriti. Avete votato tutti? Ako su svi glasali, glasanje se zatvara, jasno osvaja se, ispričavam se. Nisam to dobro protumačio. Amandman 161. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 171, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 173, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 172, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis šest, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda zajedno 202 i 251 tko je za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Svi su glasali, zatvaramo glasanje, usvaja se. Kompromis 10 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 211 koji je za, protiv, suzdržani, to odbija se. 212 koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. 213 koji je za, protiv, suzdržani odbija se. 217 i 71 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Sad glasamo 218 tko je za, protiv, suzdržani odbija se zajedno 219 i 72, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada 231, 231, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 232, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2, 3, 5, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2, 2.40 koje je za protiv suzdržani, ispričavam se, ne odbija se. 2.41 sada, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2.42, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 2.43, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 244 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 245 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada 21 amandman za protiv suzdržani usvaja se 22 tko je za protiv, suzdržani, usvaja se. 23 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja Odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada dan 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 69. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se 70 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. Možemo li sada glasati o cijelom tekstu, elektronska provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Dobro, smo to bavili, odnosno čestitamo Linsu izvjestitelju. Now it is a game, only 30 amendments. Evo, sad je to čisto igra, 30 amandmana samo. Idemo sada pljeći na sljedeću točku našeg dnevnog reda. To je glasanje o 30. i 31. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava Europske unije. Izvjestiteljica, gospođa Gutland, i možemo započeti. Amandman 1. Tko je za? Protiv?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 suzdržani usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9. S kompromisom 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To odbija se. 12. Tko je za? protiv, suzdržani, svaja se. 13 tko je za, protiv, suzdržani, svaja se. 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 kompatibilnost s kompromisom. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Možemo li to provjeriti? Avete votato tutti? Il voto svi glasali. Zatvaramo glasanje. Odbija se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Moramo to provjeriti. Avete votato tutti? Ako su svi glasali, sad zatvaramo glasanje, usvaja se. Sada amandman 26, ko je za, protiv,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 Ako su svi glasali, zatvaramo glasanje. Odbija se. 29. Drago mi je da sam to provjerio. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Opet isto. Možemo li provjeriti? Avete votato tutti? Ako su svi glasali, zatvaramo glasanje. To se usvaja. Možemo li naglasiti amandman 33 za, protiv, suzdržani. Možemo li to provjeriti? Ako su svi glasali, glasanje se zatvara. svaja se. Iako sve to jako blizu. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 36. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 38, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. I završno glasanje, elektronska promjera, otvaramo glasanje. Ako su svi glasali, otvaramo glasanje i usvaja se. Čestitamo gospođi Gutland koja nije nazočna. ok we have uh, some five minutes of... U redu imamo još nekih pet minuta stanke i nakon toga ćemo nastaviti sa glavnim izvjestiteljem za proračun. Dear colleagues, we have uh, here with us... Uh, kolege, s nama je ovdje gospodin Fernandez. On je glavni izvjestitelj za proračun za 2016. godinu. On je ovdje kako bi nam pokazao koje su prioritete proračuna. No ja isto tako trebam naglasiti da je postupak za proračun vrlo dug, to znam zato što sam bio u prošlosti izvjestitelj za proračun, a obično tijekom tog postupka izvjestitelj mora napraviti veliku turu kroz odbore i mora pokazati prioritete, svoje vlastite prioritete za proračun za sljedeću godinu, ali isto tako i objasniti nam koje su to glavne poteškoće koje ćemo imati i sigurno ćemo čuti nešto o plaćanjima. To je uobičajen problem kojeg moramo riješiti krajem svake godine u okviru postupka za donošenje proračuna, no odmah ću sada predati riječ izvjestitelju, pa ćemo onda kasnije započeti s našom raspravom o toj točci. I evo, predajem vam odmah riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, ja vam zahvaljujem. Došao sam ovdje kako bih prikazao prioritete, ali prije svega i kako bih saslušao vaše mude doprinose, vaše ideje, kako bi imali najbolji mogući proračun. Naravno da sam tu u prisustvu jednog predsjednika odbora koji zna e, kao malo tko drugi e, proračun, budući da je bio izvjestitelj, zna isto tako i poteškoće vezano uz taj rad. Podsjećam da smo usvojili smjernice na plenarnoj sjednici 11. E, ožujka 2015. godine. Imamo 3E na engleskom, dakle zapošljavanje poduzeća, prije svega mala i srednja poduzeća i poduzetništvo e, i poduzetnički duh. To naravno znači da imamo određene posljedice na proračunske linije, ne smijemo zaboraviti na unutarnju i vanjsku solidarnost, niti na sigurnost i migraciju. Polazimo od jednog načela, a to je da moramo ispoštovati e, naše obveze i kompromise. To bi trebala biti normalna stvar. S smo postigli sporazum kako bi imali plan vezan uz plaćanja, dakle neplaćene odobena sredstva za plaćanje. Plaćanja su logična posljedica preuzetih obveza, tako da zapravo ne bi trebali niti razgovarati o problemu sa plaćanjima budući da moramo platiti ono što smo preuzeli obvezu. Tu ne govorimo o novom novcu, govorimo o računima kojeg smo već zaprimili, koje već postoje, u o programima koji su već izvršeni i e, oko kojih su se institucije složile vezano uz njihovu provedbu. Ali 2007-2014. godine, to razdoblje, e, kohezijska politika, to je najveći najvažnija tema. Imamo taj kompromis nakon 2007. godine ćemo imati maksimalno 2 milijarde eura neplaćenih računa, ali poštivanje kompromisa znači da se poštuje višegodišnji financijski okvir. A vidim da postoje države koje su se složile sa višegodišnjim financijskim okviru, dakle vlade država koje su se složile budući da je za to potrebna jednoglasnost, a zatim se ne slažu sa proračunima koji poštuju taj višegodišnji financijski okvir. A što se tiče tog okvira, stalno moramo podsjećati vijeće da imamo jednu novost. To je fleksibilnost, to je mogućnost da se koriste neiskorištene eh, neiskorištena sredstva iz prošlih godina. To je jedna, jedan uvjet koji smo si dali kako bismo se prilagodili tom sve manjem proračunu u vremenu kada Europska unija ima sve više nadležnosti, kada se je proširila, nas ima sada 28. A unatoč tome govorimo o malom proračunu, o proračunu koji iznosi otprilike 1% BDP-a, to je proračun dakle 180 milijardi eura te brojke dobro govore o tome koliko je proračun važan i koliko on pruža dodatnu vrijednost. 6% proračuna je za osoblje i za administrativni rad. 80% ide za ulaganja. To dobro pokazuje na to kako ovaj proračun stvara dodanu vrijednost. Naravno, taj će proračun doživjeti određene posljedice zbog onog sporazuma kojeg smo imali vezano uz fond za ulaganja. Uspjeli smo smanjiti utjecaj na instrument za povezivanje Europe i za obzor 2020. E, u iznosu od jedne milijarde eura. Vijeće nije htjelo iskoristiti neiskorištena sredstva, ali to smo uspjeli ipak e, ostvariti, što će nam omogućiti dobro upravljanje proračunom, ali to ima posljedice prije svega kada se radi o samim mažama, dakle o tim neiskličnim sredstvima. Što se tiče vremenskih rokova, potreban nam je mandat za trijaloge. O tome ćemo 23. lipnja glasati u odboru, e, zatim ćemo kasnije glasovati na plenarnoj sjednici. Oko sredine rujna trebamo za listopad usvojiti mišljenje. 28. listopada ćemo glasovati o samom proračunu. Zatim isto tako u listopadu glasujemo o plenarnoj, a u studenom se ide eventualno umirenje. Što se tiče ovog odbora za okoliš i javno zdravstvo, vidimo da imamo glavu broj 2 imamo program LIFE. Tu imamo povećanje što se tiče obveza od 6,4%, a što se tiče plaćanja od 1,4%. Također vidimo da što se tiče glave broj 3, što se tiče programa za hranu i stočnu hranu i za zdravlje, da tu imamo 2,1% povećanja u obveze, obvezama, a 4 dakle 2,1 za obveze za hranu i stočnu hranu, 4% za zdravlje što se tiče dakle obveza, a zatim što se tiče plaćanja hrana i stočna hrana povećanje od 26%, a što se tiče zdravlja malo više od 23% ta razlika u plaćanjima i obvezama ima za cilj da se u većini slučajeva smanje neplaćeni, nepodmireni računi. Dobro znate kako zadaju agencije što se tiče FC, ECDC-a i e, još jedne agencije imamo prijedlog da se smanji za 2% proračun što znači da bi to zapravo značilo 10%, što je više od to je za 5% više smanjenje vezano uz te agencije. Za EMU vidimo da se ne mijenja broj zaposlenika, no što se tiče te agencije, oni žele 37 dodatnih poslova. Mislim da moramo što se tiče agencija gledati za svaku agenciju posebno. Također imamo pitanje vezano uz jedan pilot projekt u odjelku broj 3 imamo problem da ćemo iskoristiti cijelu mažu, sva neiskorištena sredstva, komisija čak eh, misli da se treba iskoristiti mehanizam fleksibilnosti u iznosu od 24 milijardi eura. Ali mi zapravo želimo iskoristiti mogućnost fleksibilnosti kako bismo imali pilot projekte, čak i pod tim odjeljkom, dakle odjeljak broj 3. Što se tiče pilot projekata, podsjećam da su pripremne aktivnosti i pilot projekti također uvjetovani, eh, postoje određena ograničenja. Ograničenje su same eh, financijske prirode, što se tiče financijske regulative, imamo maksimalno 100 milijuna eura za pripremne akcije, a 40 milijuna eura za pilot projekte. Naravno, kao što sam rekao, ja sam ovdje prije svega da vas saslušam, da ostvarimo najbolji mogući proračun, da dobro zabilježim vaša mišljenja i vaše primjedbe. I zbog toga ću sada zašutjeti. Hvala. Hvala ti, Jose Manuel. Odmah ću započeti. Nastavit ću se na prioritete komisije. Što se tiče ovog odbora, ja se bavim pitanjima vezano s proračun. Pa možda se i drugi kolege žele uključiti. Sa nekim dodatnim točkama. Što se tiče proračunskog postupka koji je pred nama. Ovo je sada treća godina ovog novog višegodišnjeg financijskog okvira. I u toj trećoj godini sve programe se mora dobro izvršiti i provesti kao što bi to i trebalo biti, no često se događa da postoji manjak odobrenih sredstva za plaćanje što predstavlja prepreku da se to dogodi a čak i kada se radi o provedbi programa LIFE, uvijek iznom vidimo da dolazi do eh, odgode i do drugih poteškoća vezanih uz manjak obdobenih sredstva za plaćanje. Kao odbor mi smo naglasili da ti resursi koji idu u novu godinu za promicanje programa LIFE da trebaju biti u skladu sa višegodišnjim planovima i da ne trebaju iznositi manje nego u prethodnim godinama i stoga mi želimo da taj program bude zadržan, da on i dalje bude prioritet za ovaj odbor. A istodobno postoje niz programa i aktivnosti koji se nalaze pro, pod um, glavom broj 3 proračuna. A kao što znate, taj dio proračuna zadržava mnoštvo malih programa koji se tiče i građanstva Europske ali koji se tiču jasno i javnog zdravstva, koji su povezani sa zaštitom potrošača i sa mehanizm, mehanizmima civilne zaštite. I mi za te programe tražimo e, da se u okviru ovog novog proračuna za 2016. godinu nađe dobro mjesto, da im se posveti odgovarajuća pažnja i da zaprimimo i odgovarajuće sredstva, uzavši u obzir koliko su e, ti programi korisni i koliko građani Europske unije osjećaju njihov učinak. Istodobno sve što se tiče okoliša, klime, javnog zdravstva, hrane i sigurnosti hrane. To su često važne proračunske linije, dosta opsežne, ali ako ih se ne zadrži na prošlom, prošloj razini, mislim da ćemo vidjeti da će se osjećati kao učinak na građanima, dakle oni su važni za građane. A što se tiče decentraliziranih europskih agencija, ima ih nekoliko, vi ste ih ispomenuli, dakle EFSA, EMA, ECDC, to su agencije koje, za koje je nadležan ovaj odbor. Moramo spomenuti agencije kao važnu temu zato što vidimo da često komisija tu smanjuje broj zaposlenika tih agencija što nije u skladu sa time da te agencije moraju moći učinkovito raditi. Mnoga od njih imaju i vanjske obveze, plaćani su izvana, a mi kao zakonodavci imamo isto tako mandat. I ako se vanjski resursi uključe u proračunske resurse Europske unije, onda su nam potrebni, onda nam je potreban odgovarajući ljudski eh, ljudski resursi za da bi to izvršili. Mnogo tih sredstava nije sukladno onome za što su te agencije nadležne, ono što one rade. Na, to, na taj problem moramo ukazati zato što želimo da zakonodavci vrše više aktivnosti, a za to im treba dati i dostatna sredstva. Ne možemo e, istodobno skratiti broj zaposlenika jer onda neće one moće izvršiti ove aktivnosti na način na koji mi to očekujemo, i to je ono što bismo vam mi htjeli prenijeti kao odbor za sljedeći proračunski postupak i za pregovore koje ćete uskoro započeti. možda ćete i gubiti noći sa vijećem, ali molim vas da to imate na umu. Želi li se netko jačiti, javiti za riječ? Gospođa Grostet, gospodin Grote i François. François, izvoli. Da, hvala Biću vrlo kratka. Hvala lijepa našem kolegu što nam je došao predstaviti ogroman rad e, koji je obavio, mi smo toga svjesni, znamo koji su poteškoće, no doista sam htjela izraziti moju potpunu podršku onome što je rekao naš e, predsjednik odbora prije svega što se tiče pitanja veznih u zdravstvo. Podrška prije svega za ono što je rekao vezano uz agencije koje su u našoj nadležnosti, Europska agencija za lijekove prije svega. Od te agencije tražimo stalno više i više, a postoji jedan trenutak u kojem više te agencije neće moći vršiti taj rad, a mi ih zapravo mi parlamentarni zastupnici tražimo da to rade ako neće imati odgovarajuću osoblje. Postoje agencije koje su jako ozbiljne, koje rade izvrstan posao, to treba imati na umu, ali jednostavno nije moguće predvidjeti da se njima krate zaposlenici ako je tome tako. Još jedno drugo pitanje vezano uz zdravstvo do kojeg mi je jako stalo. To je nešto što se tiče našeg odbora, ali isto tako i odbora za istraživanje, budući da postoje neka pitanja koji se tiču kako istraživanja, tako i politike javnog zdravstva, ali i tu je potpuno neophodno da u proračun uključimo ono što je potrebno, zato što sam ovaj tjedan još jednom imala priliku o tome raspraviti s nekim i sama provedba recimo uredbe o pediatrijskim lijekovima, uredbe o e, raznim drugim lijekovima, o inovativnim lijekovima, tu doista postoji velika potreba da zadržimo proračun na istoj razini, zato što nam je neophodno potrebno napredujemo na polju istraživanja. Doista, kad kad imam dojam da Europska komisija ne pridaje dovoljno važnosti e, tim pitanjima u okviru svog općeg proračuna i doista je onda na nama da pokažemo e, da su to pitanja koji se tiču izravno građana i koji dobro pokazuju dodanu vrijednost e, koju stvara Europska unija. Hvala. Matijas? Da, hvala. Evo ja bih još jednom zapravo ukazao na, na isto i još jednom reći da agencije djelomično imaju i klijente i ako mi režemo, a ako potražnja klijenata se povećava i ako oni zatim moraju računati sa dužim rokovima isporuke, onda je to zapravo nepovoljno prema poduzećima ako se ti rokovi produljuju. Svatko ima pravo na to, ja sam recimo kontaktna osoba za Europsku agenciju za lijekove, dakle da e, poduzeća dobiju pravovremeno dozvole za izdavanje lijekova. To je vrlo e, stvaran problem i stoga ne možemo agenciju agencije ukopiti u taj isti okvir u koji e, ju pokušava ukopiti Europska komisija da se na neki način tu prikazuje da Europska komisija smanjuje osoblje i da smanjuje troškove osoblja i da tu koristi razne trikove, a zapravo tome nije tako. Što se tiče baš agencije EME, tu se radi o tome da klijenti te agencije, ali i drugih agencija, moraju u odgovarajućem okviru biti, doživjeti tu uslugu. A to je moguće samo ako u tim velikim vremenima pritiska agencija ima dovoljno osoblja i ako je ona dovoljno fleksibilna. Ako, na primjer, imamo zakonodavstvo e, koje se na njih odnosi, a istovremeno imamo zakonodavstvo koje se na te agencije ne odnosi, to samo funkcionira na papiru, ali u realnosti je situacija drugačije. I stoga sam zahvalna na onome što je rekla François na onome što je rekao naš predsjednik. Mislim da za to imamo veliku većinu ovdje u odboru što se tiče te podrške, da je agencijama potreban dovoljan manevarski prostor jer one su i autonomne i moraju same zapravo naći e, rješenja, znači postupke prema kojima mogu učinkovito raditi. Hvala. Gebrandi. Da, hvala vam, hvala vam taj kolega što ste ovdje prisutni. Slažem se sa svim onima što su moji kolege rekli vezano za agencije, ali ja zapravo želim ovdje spomenuti nešto drugo. I više se želim usredotočiti na e, sam E, učinak proračuna. Ja mislim da je cijeli proračunski postupak previše tehničke prirode, mi uvijek iznova krećemo taj postupak, a nismo računovođe, mi smo zakonodavci želimo da se postignu rezultati s novcem koji potrošimo. Mi imamo proračunsku stavku sa 3,4 milijarde eura tijekom ovog višegodišnjeg financijskog okvira za program LIFE postižemo vrlo dobre rezultate. A što se tiče poljoprivredne politike imamo i jedan sustav e, poljoprivredno e, okolišni koji još ima i veći proračun za, duplo veći proračun za ovih sedam godina. Taj iznos je nevjerojatno kontrolirati prema revizorskom sudu. Oni ne mogu vidjeti kako se postižu rezultati sa tim sredstvima. I tu mislim da imamo vrlo temeljni zapravo problem. Imamo vrlo uspješan program, dobru proračunsku liniju u kojoj uvijek nedostaje novca, a onda trošimo 22 milijarde eura u tom sustavu e, vezano uz poljoprivredu i okoliš. To je problem na koji je ukazao i Europski revizorski sud ja mogu tu citirati jedan odlomak u njihovom godišnjem izvješću za 2014. godinu gdje kaže, se kaže da prema njihovom revizijskom sudu da su se programi prije svega usredočili na to kako da se iskoristi europski novac u zagradi, da se iskoristi da se tako ne izgubi i da se zatim onda tek gleda poštivanje pravila i kao treće da se zatim tek onda usredotočuju na rezultat ili postignuća koje se njih očekuju. Ja mislim da mi kao političari svi želimo vrijednost za potrošen novac. Želimo pokazati europskim građanima da europski proračun donosi veliku dodanu vrijednost i da nemamo europski proračun samo kako bismo taj novac potrošili uzevši u obzir te zaključke iz Europskog revizorskog suda, uzevši u obzir moj primjer, dakle proračuna za program LIFE i e, proračuna za sustav, e, za kombinirani sustav za poljoprivredu i okoliš s druge strane, želite li se vi puno više osvrnuti na postizanje rezultata u ovom prijedlogu proračuna za 2016. godinu? Hvala, gospođa Konečna. Ja, ja bih taky chtěla poděkovat za to, že ste tady mezi nás Hvala. I ja vam želim zahvaliti što ste došli na naš odbor i što ste nas saslušali. Voljela bih još nešto reći o agenciji. Ne mogu zamisliti da se e, proračun i dalje smanjuje. Već smo e, prošle godine, kao što znate, imali problem s ebolom i agencija je imala stratešku ulogu i poslala je svoje stručnjake e, izvan teritorija Europske unije, radili su na postupcima, koordinirali ih. I ako želimo zadržati stručnost i razinu osoblja ove e, agencije, ne možemo im neprestano smanjivati proračun. Moramo razmišljati da trebamo tu agenciju. A ako je trebamo, onda je ne možemo ostaviti bez sredstava. Zato što jedino što će se dogoditi e, jest nešto što neće nikome biti korisno i mislim da to nikome ne treba. A s druge strane imamo jako puno e, izazova kad je riječ o infekcijama, o bolestima, e, HIV, tuberkuloza, hepatitis. E, razgovaramo o brojnim bolestima poput ove koja nam je nedavno došla iz Koreje. I kako će se agencija suočiti sa svime time ako joj uskratimo sredstva? Nemam točan odgovor na sve, ali ne slažem se da se ovoj agenciji još jednom smanji proračun. Jer ćemo na kraju krajeva stvoriti situaciju koja će biti mnogo skupocijenija od, mnogo skuplja od sredstava koje trenutačno dajemo agenciji. Razgovaramo s odborom za proračune i analiziramo na koji način bi se moglo uspostaviti jedno e, novo sjedište i trebamo naravno pronaći i e, proračunski odgovor. Ja ću i dalje prosvjedovati e, ako će se ići dalje s ovim smanjenjem proračuna za agenciju, baš kao što su rekli i kolege. Svake godine se u raspravi ponavlja isto, da su agencije važne, da mm, smo na njih ponosni, da na njih možemo računati, a onda im e, smanjujemo proračun. Mislim da to baš nije u redu. Hvala vam, a sada gospodin Djavor. Hvala. Hvala vam gospodine e, Fernandez što ste došli k nama razgovarati o proračunu za 2016. Ja se pridružujem e, komentarima kolega i još bih dodao nekoliko komentara na tri područja. Prvo, ima veze s onime što je rekao gospodin Brandi. Da, ovdje govorimo o proračunskim stavkama koje su povezane direktno sa okolišem, ali isto tako moramo imati na oku aktivnosti i politike Europske unije koje ne spadaju pod nadležnost odbora ENVI, ali koje opet imaju značajan učinak na okoliš u Europskoj uniji. I moramo osigurati da u ostalim proračunskim stavkama e, nemamo troškove koji su onda zapravo, koji se sukobljavaju sa našim e, naporima. Drugi komentar se odnosi na jedno vrlo važno pitanje, a to je provedba postojećih propisa. Projekt Life je spomenut, ali ja bih spomenuo još jedan program, a to je program Natura 2000. Primijetili smo da u velikim, velikom broju zemalja članica postoje problemi sa financiranjem programa Priroda Natura 2000. I imajući na umu da je komisija u svojem planu programa da se obvezala da će revidirati direktivu o staništima i o pticama te e, mrežu Natura 2000. Ja smatram da moramo osigurati da se postojeća direktiva e, financira na odgovarajući način i da se troše sredstva na projekt e, Natura 2000 prije nego što uopće krenemo sa revizijom tih propisa. I treći i posljednji komentar se odnosi na agencije. U potpunosti se slažem sa svime što su kolege već rekli. Još bih istaknuo jedan specifični slučaj, to je slučaj agencije EFSA, agencija za sigurnost hrane. Sa novom uredbom o GMO-u koja će uskoro stupiti na snagu, pretpostavljam da će radno opterećenje EFSA porasti i to značajno. Bit će jako puno zahtjeva za nove dozvole za GMO proizvode i u situaciji poput te, dakle kada se očekuje da će opseg posla u EFSI porasti, mislim da je neprihvatljivo smanjivati proračun EFSE. To bi moglo rezultirati okolišnim rizicima izazvanih proizvodnjom GMO proizvoda u Europskoj uniji, a to je definitivno ono što europski građani ne žele vidjeti. Hvala vama sada gospođa e, Kadenbach. Mm, e, u principu mogu samo podržati ono što su rekli prethodni govornici da se prije svega radi o tome da Europska unija morao obaviti obveze koje si je sama dala, tako reći, koje su navedeni ugovorima. I isto tako kada govorimo o članku 168 u pogledu ugovore, kada se govori o načinu rada Europske unije, upravo tu se radi o svim pitanjima vezano uz zdravlje, a ta pitanja, dakle ta visoka razina zdravlja Evropljana je nešto upravo što treba e, održati, a to se može učiniti samo sa agencijama koje djeluju u tom području i toga, ta mogućnost dakle da se zahtjeva bolja opremljenost, bolja e, financijska opskrbljenost agencije u stvari nešto što je predvijedi kako bi se moglo opravdati članak 168. Thank you very much. Hvala vam. A sada, budući da nemamo drugih Niko se više ne želi javiti za riječ. Želite li vi nešto odgovoriti? Treba razumjeti da ovdje govorimo o nacrtu proračuna komisije, a da će vijeće isto tako održati čitanje o tom nacrtu proračuna, gdje bi uobičajeno trebali onda dobiti od njih loše vijesti, dakle loše vijesti iz vijeća. Vidjet ćemo kakav će biti njihov stav. Slažem se s onime što je ovdje rečeno. Jedan dan ćemo morati vidjeti koliko, koliki je zapravo trošak tih rezova. Jer e, rezati proračun, a istodobno htjeti ostvariti rezultate, primjerice ako govorimo o agencijama, ipak postoji jedna granica nakon koje više agencija onda ne može odgovoriti na E, zahtjeve, a to zatim isto tako donosi sa sobom određeni trošak za Europu. I stoga bi trebali o tome razmisliti. Što se tiče e, izvršenja proračuna i učinaka, naravno da se slažemo da trebamo imati određenu strogoću, ali treba biti isto tako svjesno da se nalazimo u novom višegodišnjem financijskom okviru s novim politikama, sa novom kohezijskom politikom i gdje imamo važan okolišni element, novom kohezijskom politikom gdje primjećujemo da se u mnogim državama članicama ta kohezijska politika koristi za inovacije, za ostvarivanje gospodarskog rasta, pa isto tako i, čak i za istraživanja. I to pitanje rezultata, performanse, je pitanje koje bismo trebali sagledati sa jednog globalnog kuta gledišta. A i što se tiče rezultata, moramo isto tako dakle, imati taj opći pristup. Ponovit ću ono što sam e, rekao. Ako se jedan natječaj ne e, iskoristi u jednom programu, da ćemo na kraju reći da se program nije izvršio i da nam taj program ne treba. Treba dakle vidjeti koji je trošak tog neizvršavanja programa, jer ako se ne e, potiču krugovi natječaja, naravno da se taj program neće nikad izvršiti. Ako se kasno usvoje operativni programi za države članice, naravno da će to zatim imati posljedice na e, izvršavanje programa, koje će biti lošije. Dakle, imamo jednu novu kohezijsku politiku, to sam već rekao, ali imamo jednu novu poljoprivrednu politiku. Što se tiče pitanja o programu Live, slažem se. Potrebna mi je vaša podrška za pregovore. Podsjećam da će stav vijeća biti takav da će uvijek u svom čitanju pokušati još i više umanjiti taj proračun Europske koji već i je mali i zatim će kasnije pokušati ne platiti za preuzete obveze i sve institucije bi se trebale pozabaviti tim problemima, a ne samo Europski parlament. Isto tako sam detaljno zabilježio vaše zabrinutosti, to će biti uključeno i u izvješće koje sam zapravo već i predstavio, već i tu iznosim većinu tih razmišljanja, a ovo pitanje agencija će biti vrlo teško pitanje za riješiti i nadam se da čitanje vijeća nam neće još i zadati više problema nego što ih već imamo. Već imamo dovoljan broj problema e, već i ovakvim proračunom Europske komisije. Dakle, trebamo pričekati na njihovo prvo čitanje i zatim ćemo naravno nastaviti s našim radom kako bismo i u vaš proračun ugradili ove vaše zabinutosti, ali isto tako i rješenja. Ne znam, hoćemo li moći imati i takozvane negativne prioritete, no to će onda biti u tom trenutku jedna drugačija rasprava. Hvala. Thank you very much, Jose Manuel. Thank Hvala, Jose Manuel. Hvala što si uzeo u obzir naše prioritete. Ali moramo reći da imamo veliki problem s agencijama. I Hvala vam što ćete uzeti u obzir komentare ovoga odbora. Na kraju želim zahvaliti svim kolegama što ste sudjelovali na sastanku. Dakle, razmatranje nacrta mišljenja ćemo imati 15. i 16. srpnja. Zatim usvajanje e, stavka vijeća korepera, oni će se sastati krajem e, srpnja, a rok za e, Amandman u ovom odboru je 17. srpnja. Eto, završavamo za danas i vidimo se popodne. Hvala vam, uživajte u ručku.